Myślę, że powoli możemy zaczynać. Možemo započeti. I da vam poboljšamo raspoloženje. Tu je među nama gospodin Des, kojeg dulje vrijeme nismo vidjeli. On je sada pristigao, ali u jednom trenutku je ostao bez svojeg stolca. Ne znam je li to slučajno ili namjerno. Dakle, poštovani kolege, mislim da možemo započeti. Prevoditelji su zamolili da im se pruži mogućnost da vam pročitaju jednu kratku objavu. ako ste spremni, onda ćemo ih zamoliti da to i učine. Hvala. Izvolite. Konferencijski prevoditelji vas obavještavaju da je već treći tjedan u tijeku radnopravni spor s upravom Europskog parlamenta kojim je jednostrano nametnula nove uvjete rada. Unatoč brojnim ustupcima s naše strane uprava nas nije ni pokušala kontaktirati kako bismo riješili spor. U mnogim kabinama novom sastanku prevoditeljima je uvedena radna obaveza, stoga su primorani raditi. Radi solidarnosti u trenutku kad se prema našem uvjerenju krše prava prevoditelja na štrajk te se diskriminiraju neki jezici zastupnici, Ostale kabine odlučili su odustati od prekida rada koji je bio predviđen za danas. Zbog toga vas sa žaljenjem obavještavamo da nećemo raditi prekovremeno te da će prevođenje prestati točno u 12.30. Pružamo našu potporu i solidarnost. Hvala vam lijepa na ovom priopćenju. I mislim da e, bismo mogli započeti, ali nažalost e, uprava kasni sa nekim svojim obavezama, možda zato jer je već u pripremama za godišnji odmor. Evo možemo sada pristupiti tako imamo tumačenje na 20 jezika i zato možemo odmah preći na treću točku dnevnog reda, a to je glasovanje. Prvo glasovanje je mišljenje za odbor MV o provedbi uredbe o sredstvima za zaštitu bilja. Izvolite. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedniče. Dobro jutro svim kolegama i kolegicama. Mogao bih reći da je naš koordinator e, ima ovaj problem dakle sa sljedećim mjestom, ali on je toliko aktivan da zapravo i ne treba mjesto za sjedanje. Što se tiče samih e, činjenica, samog izvješća, kao prvo želim izričito zahvaliti Naglasak je na riječju izričito na dobroj suradnji s izvestima u Sjeni. Mi smo tu doista radili vrlo koncentrirano, vrlo smjereno i zajedno smo mogli poduprijeti e, mnogo kompromisa. Imam dvije poruke koje, koje bih vam prenio. Prvo je jedna poruka koja predstavlja samo srž ovoga, a to je zapravo da ovi ciljevi koje smo 2009. godine imali u toj uredbi, dakle vezano uz odobrenje sredstva za zaštitu bilja, da taj cijeli sustav e, e, debirokratiziramo, da taj sustav bude jednostavniji mi smo sad usudili da tome nije tako, da to nismo uspjeli napraviti i stoga tražimo od komisije novu uredbu. Imali smo prije rok od 120 dana za odobrenje davanja sredstva za štubilja. Vidimo da se taj rok ne poštuje, zbog toga to treba dobro promisliti. Htio, htio bih da na temelju svih tih dobrih kompromisa koje svi klubovi mogu podržati, da se onda doista i u završnom mišljenju odbora za okoliš okoliš uključe svi ti dobri prijedlozi i to bi mogao biti dobar eh, znak eh, naše dobre suradnje između ta dva odbora. Hvala vam gospodine predsjedniče na riječi. je bardzo bitne Dobrze, aby było... Hvala. Imamo vrlo ambiciozne nadmjere, nadamo se da će se ostvariti. Evo, prelazimo na glasovanje, dakle kompromisni amandman A Poimenično zatvoram glasovanje. Izvolite. vas da glasujete. Radili sve. U redu, zatvaram glasovanje. Usvaja se. Dakle, idemo na kompromis B, poimenično otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Kompromis C. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Dziękuję. Przechodzimy do... Hvala. Kompromis D. Otvaram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Kompromis E, otvoram glasovanje. Zatvoram. Kompromis F. Otvoram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 50. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 52 za. Protiv? Usvaja se. Gospodine Egnu, izvolite. Smijem li nakratko prekinuti glasovanje? Ovaj nečiji mobitel je jako glasan, molim vlasnika da ga isključi. I haven't got the technical ability. <laughs> gospodin, ne znam to kako se radi. Evo, ispričavam se. No, nemojte baciti mobitel u smeće kaže predsjedavajući. 52, gospođa McGinnis, za. Hvala, usvaja se. 54. amandman. Za, hvala, usvaja se. 55 za, usvaja se. 56 za, protiv, odbija se. 57 za, protiv, odbija se. Kompromis G, Otvaram glasovanje. Zamikam glasovanje. Zatvaram. Usvaja se amandman 139. Podizanjem ruku tko je za? Usvaja se. 140. Poprawka 139 została przyjęta. Popraw... 139 je usvojen. U redu. 140 za, protiv, odbija se. 158 za, protiv, odbija se. Kompromis H. Otvoram glasovanje. Otvaram glasovanje. Zamekam. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 14. za. Usvaja se. 16. za. Usvaja se. 17. za. Protiv. Odbija se. 18. za. Usvaja se. 21. za. Protiv. Odbija se. 24. za, protiv, odbija se. 25. za, protiv, odbija se. 26. za, protiv, odbija se. 27. za, protiv, odbija se. 28. za, protiv, odbija se. 29. za, protiv, odbija se. 30. za, protiv, odbija se. Kompromis jedan za, protiv su. Otvaram glasovanje, zatvaram. Popravka 66. Usvaja se. Amandman 66. Podizanjem ruku za, protiv, odbija se. 68. za, protiv. Provjerit ćemo. Otvoram glasovanje. Zamekam. Zatvaram. Odrzucona. Odbija se. Hvala. 70 za. Protiv. Usvaja se. 71 za. Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. 71. amandman. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 71. za. Usvaja se. 74. po dijelovima prvi dio za, protiv, odbija se. U redu provjerit ćemo. Jedan glasovanje. Zamekam. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Drugi dio za, protiv, odbija se. Amandman 75. za, protiv, usvaja se. 76. za, protiv, odbija se. Kompromis J, otvoram glasovanje. Zatvoram. Usvaja se. Amandman 86. za, usvaja se. 90. za, protiv, Odbija se. Kompromis K. Otvoram glasovanje. Zatvoram. Usvaja se. Amandman 92. Za, protiv, odbija se. 94. Za, protiv, odbija se. 96 za. Amandman 96 za, protiv, odbija se. 100 za, usvaja se. Kompromis L, otvoram glasovanje. Zamekam glasovanje, Zatvaram. Usvaja se. Amandman 109 za. Usvaja se. 112. za, protiv, odbija se. 114. za, protiv, odbija se. Kompromis M, otvoram glasovanje. Glasovanje. Zatvoram. Usvoja se. Kompromis N, otvoram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 125. Za. Usvaja se. 127. Za. Protiv. Odbija se. 128. Za. Usvaja se. Kompromis O. Otvoram glasovanje. Otvoram Zamykam głosowanie. Zatvaram. Usvaja se. 143. amandman za. Protiv. Usvaja se. 45. za. Usvaja se. 147. za. Protiv. Odbija se. 149. za. Usvaja se. 152. za. Protiv. Odbija se. 154. za, protiv, odbija se. 155. za, usvaja se. 157. za, usvaja se. 159. za, usvaja se. 161. za, protiv, odbija se. 162. za, protiv. Mislim da to trebamo provjeriti. Zamykam głosowanie. Zatvoram glasovanje. Odbija se. 163 za, protiv, odbija se. 164 za, usvaja se. 165 za, usvaja se. 167 za, protiv, odbija se. 168 za, usvaja se. 169 za, protiv, odbija se. I glasovanje u cijelosti o nacrtu mišljenja sa izmjenama i dopunama. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Čestitke gospodinu Jaru. Želite li uzeti riječ? Hvala vam gospodine predsjedniče. Kao što smo rekli, nadam se da će mnoge dobre ideje iz odbora Agrija biti uključene i u e, izvješće e, odbora za okoliš, što bi bila moja zaključna želja. Tak nađelje panu i sobje pa Ja se isto nadam e, i želim vam sve najbolje. Prelazimo na četvrtu točku dnevnog reda, a to je iskorištavanje potencijala globalizacije, trgovinski aspekti. Nadležni odbor je odbor INTA, a mi kao odbor Agri iznosimo mišljenje. Naša izvjestiteljica je Karin Kadenbach. Ona je izradila nacrt mišljenja i na tome joj zahvaljujemo. Ako nas može kratko uvesti. Dobro jutro. Želim samo zahvaliti kolegama i kolegicama koji su tu unijeli vrlo korisne sugestije u moj prijedlog. Mi cijelo vrijeme raspravljamo o izazovima, o prilikama, ali i opasnostima do kojih je došlo zbog globalizacije tržišta, posebice kada se radi u osjetljivom području poput poljoprivrede. Ja se doista nadam da će i u nadležnom odboru e, ove opravdani, ove opravdane zabrinutosti poljoprivrednika e, vezano uz poljoprivrednu, ali isto tako i prostor e, biti uključeni i u tamošnje izvješće. Hvala. Hvala vam lijepa, gospođo Kadenbach. Postoje određeni vanjski uvjeti koji su povezani sa trgovinom i globalizacijom i oni naravno imaju učinka i na stanje u Europskoj uniji, tako da ćemo morati i više o tome raspravljati, naročito s onima koji su nadležni za međunarodnu trgovinu. Neme, postoje opravdani razlozi za zabrinutost i napomene koje se odnose na te vanjske okolnosti i o njima valja propisno voditi računa i u proračunu i u drugim područjima. Evo, prelazimo na glasovanje. Amandman 1. Za, protiv, odbija se. Kompromis A. Otvoram glasovanje. Zamikam. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 11. Tko je za? Protiv? U redu, prihvaćam e, primjedbu. Dakle, tajništvo je potvrdilo, imamo pogrešku u bilješkama. Dakle, glasujemo o amandmanu 8 koji se odbija. Amandman 11. za, protiv, odbija se. 12. za, protiv, odbija se. 13. za, usvaja se. 14. za, usvaja se. 15. za, protiv, odbija se. 16. za, usvaja se. 17. za, usvaja se. 18. za, usvaja se. 19. za, usvaja se. 20. za, protiv, odbija se. 21. za, usvaja se. 22. za, usvaja se. Kompromis B, otvoram glasovanje. Zamekam glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Prelazimo na amandman 34. Za. Usvaja se. Trideset devet za protiv odbija se kompromis C otvaram glasovanje Glasovanje je otvoreno. Sada zatvoram glasovanje. Usvoja se. Amandman 41. Za. Protiv. Odbija se. Želite provjeru? U redu. Provjerit ćemo 41. amandman. Otvoram glasovanje.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 Provjerit ćemo broj 42 još jednom. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. U redu. E, još jednom sam pogriješio, ali dobro, usvaja se. 44 za, protiv, u redu. Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 45. za. Protiv. Usvaja se. 46. za. Protiv. Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. 64. 46 e, kaže predsjedavajući. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis D. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis E. Otvaram glasovanje. Kompromis E. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Prelazimo sada na amandman gospodina Kaputa, broj 58 za, usvaja se, 59 za, usvaja se, 61 za, protiv, odbija se, 63 usvaja se. U redu, provjerit ćemo 63. amandman. Zatvaram glasovanje. Usvaja se 64. za. Usvaja se 66. za protiv. Odbija se. 67. za. Protiv. Provjerit ćemo broj 67. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 68. osam amandman za protiv, odbija se. Kompromis F, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Idemo sada na kompromis G, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. usvaja se. 82. amandman za, protiv, usvaja se. 84 za, protiv, odbija se. 86 za, protiv, usvaja se. Kompromis H, otvaram glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 96. gospodina Dantena i gospođe Delej. Za. Usvaja se. 97. Za. Protiv. Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis i. Otvaram glasovanje. Sada zatvaram glasovanje. Usvaja se. Idemo sada na amandman 104. Usvaja se. 105. za, protiv, odbija se. Kompromis J, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis K. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 110. Podizanjem ruku. Za, protiv. Odbija se. 113. Za, usvaja se. 114. Za, protiv. Provjerit ćemo. Broj 114. Otvaram glasovanje. 114. da. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 115. za. Usvaja se. L. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se 120 i podijem ruku za protiv. Odbija se kompromis M. Otvaram glasovanje. Kompromis M. Zatvaram glasovanje. Usvaja se kompromis N. Za. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 122. Podizajem ruku. Tko je za? Protiv? Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje o broju 122. Zatvaram glasovanje. Usvaja se 123. za, protiv. Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 124. za. Protiv. Odbija se. 125. za. Usvaja se. 126. za. Protiv. Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Usvajanje nacrta mišljenja s izmjenama i dopunama. Otvaram glasovanje o mišljenju u cijelosti. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Gospođo izvjestiteljice, čestitam. I čestitam svima onima koji su surađivali s vama na sastavljanju ovog mišljenja. Gospođo Kadenbach, želite li nešto reći? Srdačno zahvaljujem svim kolegama i kolegicama i sada se naravno radi o kolegama iz odbora INTA da doista se založe za naše sugestije da što više toga uključe u svoje izvješće. E, i też takie Čestitam. I čestitamo također svim vašim suradnicima. Mi se pridružujemo vama u izražavanju tih želja. Glasovanje u nadležnom odboru održat će se u rujnu, a na plenarnoj sjednici u listopadu. Srdačno pozdravljam e, goste gospodina Norberta Linsa koji su u sali. Vi ste prisutni sada u vrlo stručnom trenutku kod glasovanja u našem odboru. Možda bi bilo bolje da nas posjetite popodne kad ćete čuti zanimljivu raspravu prilikom našeg sastanka s povjerenikom. Prelazim sada na petu točku na dnevnom redu. Izvjestitelj za mišljenje je potpredsjednik parlamenta gospodin Valkarsel. Nadležni odbor je odbor za proračune. Mi pre pripremamo mišljenje e, za proračun za 2019. godinu, mandat za trijalog. Podpredsjednik nije ovdje. E, ja ću kratko predstaviti dokument o kojem ćemo glasovati. Glasujemo dakle o dokumentu koje je pripremio kolega Valkarsel Imali smo 44 amandmana, četiri kompromisnih amandmana koje je predložio izvjestitelj. I to je to što se tiče ovog dokumenta. Želi li se tko javiti za riječ? Dobar dan. Gospođo Moran, nadam se da ću jednog dana naučiti dobro izgovarati vaše ime, odnosno prezime. Vaša e, zadaća koja vas čeka je prilično teška. Nadam se da ćemo s vama odlično surađivati kao i s gospodinom Denanom i pozivam vas da nam se kratko obratite. Hvala vam gospodine predsjedniče. Doista znam da je ova zadaća koju ste mi penjeli da zamijenim Jean-Paul Nenua značajna i naravno da mi je drago što ste mi to sada dopustili u zadnjoj godini mandata. Imam neke informacije o tom sastanku. E, samo da vam kažem da, da je sastanak bio vrlo dobar, da je mišljenje koje smo čuli da se o njemu raspravilo, da nije bilo mnogo proturječja Sada smo dokument poslali u odbor za proračun, za glasanje o proračunu za 2019. godinu i evo mogu vam reći da što se toga tiče je u redu. E, Hvala. Trebamo obično puno toga završavati u posljednjem trenutku, pa vam želim e, uspješnu suradnju sa svima nama i još jednom, još jednom želim vam uspješan rad u parlamentu. Sada prelazimo na glasovanje o mišljenju gospodina Vakarsela, kompromis broj 1, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Kompromis je usvojen. Amandman broj četiri. Loizo Kolombije. Tko je za? Protiv? Odbija se. Broj sedam. Gospodina Kaputa za. Usvaja se. Deseti za. Protiv? Odbija se. Broj 8, gospođe Migines, za, protiv. Usvaja se deveti za, protiv. Odbija se. 11. za. Usvaja se. 13. Gospodina Vjegasa za. Usvaja se. 14. za. Usvaja se. 15. Koji tema Federley za, protiv, odbija se. 16. za, usvaja se. 17. za, usvaja se. 18. za, usvaja se. 19. za, usvaja se. 20. za, protiv, odbija se. 21. za, usvaja se. 22. za, usvaja se. 23. za, protiv, odbija se. 24. za, protiv, odbija se. 25. za, protiv, odbija se. 26. za, protiv, odbija se. 27. za, protiv, odbija se. 28. za, 29. ispravlja se predsjedavajući gospodina Bude. Sada idemo na kompromis broj 2. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se kompromis broj 3. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Broj 33, Vegas, za, protiv, odbija se. 34, Hoisling, za, usvaja se. Kompromis 4, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman broj 42. Za. Usvaja se. Amandman broj Amandman broj 43. Elektroničko glasovanje. Otvaram glasovanje za broj 43. Zatvaram glasovanje. ja A sada glasujemo o nacrtu mišljenja u cijelosti. Otvaram glasovanje za, protiv, zatvaram glasovanje. Jeste li glasovali? Mišljenje je usvojeno. Čestitamo izvjestitelju. Prenijet ćemo mu naše čestitke. Brzo smo prošli kroz ovo glasovanje. że możemy przejść do punktu szóstego, wytwarzanie... Prelazimo sada na šestu točku na dnevnom redu. Proizvodnja stavljanja na tržište i uporaba hrane za životinje s dodanim lijekovima. I stavljanje izvan snage direktive 90-167 EEZ Naš je odbor, nadležni odbor, kolega Lins priprema mišljenje u odboru ENVI. Odbor IMKO odlučio je da neće sastaviti mišljenje. Odbor JURI će sastaviti mišljenje. Gospođa Aguilera je možda tražila riječ. Nisam vas vidio. Oprostite, ispričavam se. Imate riječ, gospođo Aguilera. Bueno, muchas gracias. Hvala. Dobar dan svima. Zahvaljujem, gospodine predsjedniče. pravi trenutak za razgovor o ovoj temi zato što smo jučer imali posljednji trijalog koji se zaključio napokon dogovorom oko trenutne uredbe o e, ljekovitoj hrani za životinje. Rasprava se odvijala prilično brzo, e, međutim imali smo trenutak kad došlo do zastoja, zato što, podsjećam vas, radi se o uredbi gdje je nadležan naš odbor, ali je usko povezan za uredbu o e, veterinarskim ljekovima, zato je tu i nadležan i ENVI. Imali smo dva trijaloga koja su se zaključila i vjerujem da je cilj koji smo postignuli upravo ono što smo htjeli većinom, a to je usklađivanje u proizvodnji stavlja na tržištu i uporabi hrane za životinje s dodanim lijekovima. Mislim da je jako važno eh, boriti se protiv antimikrobne otpornosti. Eh, u ime našeg odbora smo i parlamenta tražili vrlo važne ustupke, to smo dobili sve vrste korištenja za hranjenje životinja i korištenje antibiotika bit će normirano i kroz te dvije uredbe i delegirani akt koji će se izdati naknadno e, što se tiče davanja lijekova e, peroralno. Na samom kraju želim reći da smo radili do posljednjeg trenutka kako bismo postigli to da u tekstu piše da proizvodi za hranjenje životinja u trećim zemljama koje imaju sporazum s Europskom unijom, a to je članak 122. E, uredbe o veterinarskim ljekovima. mi ćemo morati u tim e, zemljama se osigurati da su njihovi proizvodi u skladu s našim proizvodima. To je bilo također važno u pregovorima. Na samom kraju želim reći da je jako važna profilaksa koja se zabranjuje zabranjuje se preventivno korištenje antibiotika. Cilj Europske komisije i ovog parlamenta odražava se u uredbi o ljekovitoj hrani za životinje i veterinarskim ljekovima. Tu smo paralelno napredovali, a na plenarnoj sjednici glasovanje će se održati, ako se ne varam, u listopadu. I tada ćemo imati konačno glasovanje. Zahvaljujem svim izvjestiteljima o sjeni, osoblju tajništva, Gonzalo Zumansedu, Gonzalo da je otišla, a sada ju je netko zamijenio, Maki, asistent kluba socijaliste demokrata i moja asistentica Magdalena. Svi su oni bili ključni u radu na ovom stručnom dokumentu uredbe. Bez njih ne bismo bili postignuli željene rezultate. Zahvaljujem svima onima koji su radili na tome i dozvolili nam da postignemo naše ciljeve. To nisu ciljevi jednoga kluba, nego opći cilj e, borbe protiv korištenja antibiotika u e, hranitbi životinja. I što se tiče ljekova i što se tiče hranitbe životinja, došli smo do vrlo važnih rezultata, dakle čestitam još jednom svim onima koji su se bavili ovim dokumentom. Czy mamy jakieś Ima li daljih javljena za riječ? Što se ovoga tiče, gospodin Buda, izvolite. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedniče. Biću vrlo kratak. Htio bih čestitati gospođi Agiljeri na radu. Ovo je bio jako tehnički dosje i e, bio je na kraju dosta težak e, dosje, ali mislim da smo ostvarili dobar rezultat. Htio bih shvatiti pažnju na to da države članice moraju ovo pravilno provesti. Čuli smo o poljoprivrednim gospodarstvima u Nizozemskoj gdje je došlo do kršenja tog e, zakona. Oni su tamo koristili neke zabranjene tvari, e, primjerice tvari za uspješivanje e, proizvodnje jaja. Dakle, za neke, za neke od tih slučajeva smo čuli, mi se trudimo, ali ne ostvarujemo uvijek očekivan rezultat zbog toga što postoji problem sa provedbom. Hvala vam lijepa. Buda był reporterem. Gospodin Buda je govorio kao ste u sjeni. imali li daljnjih javljena za riječ na ovu točku? Čini se da ne. Onda mogu još jednom dati riječ gospođi Agiljeri. Mm, Zapravo nemam ništa toga za još nadodati. Pomoću ove uredbe ćemo imati potrebnu harmonizaciju. To je doista potrebno kako bi, se to sve pravilno primjenjivalo i na našim poljoprivrednim gospodarstvima. Hvala. Hvala vam lijepa na ovom izvješću i onda možemo prići na sljedeću točku dnevnog reda. Tu se radi o službenom putovanju izoslanstva odbora u Finsku. Ako mi dopustite, kao prvo bih eh, kratko rekao nešto o tome kao uvod. Eh, naime, tamo smo bili od 7. do 9. svibnja eh, kao predstavnici odbora. Prije svega smo bili u Sjevernoj Savoniji, u Kajnu, dakle na sjeveru istog na sjeveroistoku Finske, tamo smo posjetili te regije i imali smo priliku vidjeti kako izgleda finska poljoprivreda. Posjetili smo različite vrste poljoprivrednih gospodarstava, između ostalog primjerice i poljoprivredna gospodarstva za uzgoj sobova, te smo vidjeli na eh, vidjeli smo taj složen način na koji je tamo poljoprivreda Eh, organizirana i zbog nekih prirodnih ograničenja na tom području. Osim toga smo eh, posebno pogledali kako za tamo biogospodarstvo i šumarstvo u Finskoj, jer više od 70% Finske prekriveno je šumom, te šume su prekrasne i naravno da predstavljaju važan izvor kako za gospodarsko blagostanje, ali isto tako i za, za socijalno blagostanje eh, društva u Finskoj. Šume su važne isto tako i za neke druge aktivnosti, primjerice za slobodno vrijeme. Vidjeli smo da je tamo šumarstvo izuzetno dobro organizirano, pa i što se tiče aspekta održivosti. Tamo postoji izvesna biološka raznolikost, ali postoji mnogo inovacija i to smo imali isto tako prilike vidjeti. I tehnički gledano se tamo jako već napredovalo. Tamo je došlo do velikog tehničkog iskoraka i sve u svemu mogu zaključno reći da je to naravno bilo izuzetno zanimljivo putovanje te da zahvaljujem e, gospođi Elsi Katajnen na tome što je tako odlično organizirala putovanje. Imali smo intenzivan, vrlo zanimljiv program, ali istodobno je to putovanje bilo jako ugodno. Imali smo i jako dobro ozračje. Tijekom putovanja na tome vam isto tako zahvaljujemo. Eto, prvo ću dati riječ gospođi Katajnen, a zatim naravno i drugima koji su sudjelovali u putovanju našeg izaslanstva. Izvolite. Hvala vam gospodine predsjedniče, hvala vam na toplim riječima. Ja bih htjela zahvaliti tajništu odbora za poljoprivredu te svim kolegama koji su sudjelovali u putovanju delegacije u Finsku i koji su nam to omogućili. Posjetili smo ministarstva, lokalna poljoprivredna gospodarstva i eh, predstavnike lokalnog društva. Oni su svi sa velikim nespinjem iščekivali naše putovanje, te je to bilo pokriveno i u finskim medijima. Bila sam počašena što sam u Sjevernoj Savoniji mogla ugostiti putovanje delegacije koja je jako značajna regija za mljekarstvo. Posjetili smo i regiju Kainu, koja je jako poznata kako za industrijsku aktivnost, tako i za prirodu. Većina putovanja su dugo trajala budući da je naša država jako rijetko naseljena, ali smo barem imali prilike vidjeti mnoštvo šuma, mnogo jezera, kao što nam je predsjednik već rekao. Više od 70% finskog teritorija je pokriveno šumom, te imamo isto tako i na tisuće jezera. E, još uvijek je e, bilo snijega, pa smo na mnogim mjestima mogli primijetiti kako izgleda poljoprivreda na krajnjem sjeveru, da dakle proljeće više se poklapa sa zimom na tim područjima i da još lijepo vrijeme nije krenulo. E, prvo odredište i možda i najegzotičnije odredište našeg putovanja je bio posjet e, poljoprivrednom gospodarstvu za uzgoj sobova i e, sastanak sa udruženjem uzgajivača sobova i tu smo govorili o tri pitanja, o vukovima, naravno o tome kako se uzgajaju stada robova u Finskoj, te su nam i mladi uzgajivači to tamo predstavili. Također smo na tom putovanju se sastali između ostalog i sa predsjednikom udruženja poljoprivrednika i vlasnika šumama, gospodin Martila, te sa ministrom za poljoprivredu i šumarstvo, gospodin Artilepa. Posjetili smo također i e, jednu elektranu koja funkcionira na drvu i jedan pogon za proizvodnju bioetanola gdje se radi sa obnovljivim izvorima energije. Cilj tog putovanja je bilo da vidimo kako se od e, susjednog pogona za sjeću drva koriste onda ostaci drva za proizvodnju bioetanola. Također smo i u Ponseu bili na jednom na jednoj lokaciji za šumarstvo koji su vrlo važni što se tiče proizvodnje drva u svijetu. Vidjeli smo kako se tamo na držav način upravlja šumama. U Finskoj je 70% područja pokriveno šumama, te šume više rastu nego što ih mi stignemo iskoristiti. I treba se toga razmišljati o održivosti i o biološkoj raznolikosti. To je nešto što je upisano i našem nacionalnom zakonu i nešto što je obveza svakog vlasnika šuma. Također smo podsjetili i e, lokaciju u Ponsesu e, u jednom gradu. E, tu smo prošli kroz tu tvornicu i čuli smo detaljna objašnjenja kako se izgrađuju strojevi za sjeću drva. Također smo posjetili jednu, jedno tipično poljoprivredno gospodarstvo za mljekarstvo, jedno obiteljsko gospodarstvo koje vodi e, jedan par, imaju 68 krava muzara i jedan robot za, e, za izvanje mlijeka. I tu su državne potpore u skladu sa onime što eh, u smislu državnih potpora nam kao gornje ograničenje nameće Europska komisija. Zadnji dan smo također eh, imali i mogućnost posjetiti jednu proizvodnju lokaciju eh, za pivarstvo u Finskoj. Tu smo vidjeli kako sojevi, kako roboti, rade i e, u e, prehrambenoj industriji, dakle tu pivovari. Zatim smo imali zadnju lokaciju gdje smo sjetili e, jedno agroturističko poljoprivredno gospodarstvo. Tu smo razgovarali o ulaganjima. I naravno smo imali dimljeni losos. I da smo plivali na večer u jednom jako hladnom jezeru. Evo, to je ukratko bila priča o našem putovanju. Nadam se da ste s tim putovanjem mogli produbiti e, svačanje o tome e, sa kakvim okolnostima smo suočeni u različitim dijelovima naše zemlje. Hvala vam još jednom, e, zahvaljujem svima i dragi kolege, molim vas da me nadopunite ako sam nešto izostavila. Hvala. Dziękujemy. još raz dziękujemy za organizację naszego pobytu. Hvala vam lijepa, gospođo Katarina, što ste organizirali to putovanje. Gospodin Dorfman ima sada riječ. Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče. Što se tiče samog sadržaja, nemam što za nadodati zato što mogu podržati ono što ste rekli vi kao predsjednik odbora. To je doista bilo vrlo zanimljivo putovanje, posebice ono što se tiče šumarstva. To me jako zanimalo, pa i sve ono što se ticalo inovacijama na području šumarstva. I stoga bih jednostavno htio zahvaliti gospođi Katajnen na tome što je izvrsno pripremila to putovanje i što eh, nam je bila dobar domaćin. Hvala. Tak, tak. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Želim zahvaliti e, Elsi i njenom timu na organizaciji putovanja. Na početku me je e, doista zapanjilo koliko su e, ljudi gostoljubivi, koliko je ta država lijepa. Neki se pitaju gdje je šuma, pa šuma je posvuda u Finskoj i to je velika razlika, primjerice usporedivši moju državu u Nizozemsku imamo jako malo šuma, meni je bilo vrlo zanimljivo vidjeti isto tako i kako na održiv način upravljate šumom, dakle ponovno se sadi E, šuma i čak se i širi to područje koje je pod šumom. Neki kažu da se drva sjeku samo za biogoreva, ali evo tamo vidimo da se događa baš suprotno da, šuma, da se šuma širi, imate dobru proizvodnju drva i isto tako i e, tu vrlo obnovljivih energije. To je bilo za mene zanimljivo vidjeti. Jedan aspekt koji me začudio je to što postoji jako kratko razdoblje za eh, uzgoj drva i dugačka granica s Rusijom, gdje sada imamo nekih poteškoća posebice zbog eh, bojkota izvoza prema Rusiji i to je izazov za mnoge poljoprivrednike tamo, za e, mljekare i za uzgajatelje žitarica kako oni se pokušavaju ostati konkurentni na europskom tržištu. Ali vidio sam i poduzetnički duh e, poljoprivrednika, njihovu želju da uključe nove inovacije u svoj rad, da budu konkurentni, ali to pokazuje da moramo unutar ZPP-a održati e, raspravu o e, područjima koji su u nepovoljnijem položaju, da vidimo kako možemo e, možda uskladiti te razlike koje postoje u EU i s time bih zaključio. Hvala. Hvala vam lijepa. Gospodin Egnju. Ja nisam bio na tom putovanju, ali rado bih bio išao, vidim da ste bili jako dobro organizirani, da ste do toga vidjeli. 2009. sam e, obišao automobilom cijelu Finsku na istočnoj strani i bilo je vrlo zanimljivo jer vidimo da Finska ima vrlo dobru mrežu e, cesta, a e, preko puta granice za Rusiju na, mom, karti nije bila ukazana, upisana nikakva cesta. I to je dakle ta razlika naspram komunizma da je Finska uspjela ostvariti ugodan život u svojoj državi pomoću politike, a s druge strane granice je vjerojatno život e, izuzetno težak. Mene zanima ima li e, u Finskoj industrija uzgoja e, šećerne repe. Znam da je to nekoć bilo tako, ali zanima me je li to još uvijek tako. Hvala vam. Želite li možda izravno odgovoriti na to pitanje? Izvolite. Kyllä puheenjohtaja vastaa suomeksi tähän. Hvala vam gospodine predsjedniče, odgovorit na finskom. U Finskoj što se tiče uzgoja šećene repe ima još nekoliko e, takvih gospodarstava, ali ih je malo zato što je to sve izgubilo na vrijednosti. Samo na jugozapadnom dijelu države postoji još nekoliko gospodarstava. Imamo samo jednu e, rafineriju za preradu šećerne repe u Finskoj, te vrlo mali broj e, takvih gospodarstva i stoga je to u protiv nekog godina doista opalo kao aktivnost. E, hvala vama i hvala i svim drugim kolegama koji su sudjelovali na tom putovanju. Hvala i na tim lijepim riječima i uvijek ste dobro došli u Finskoj. Nadam se da ćete se vratiti. Hvala vam. Ne vidim nikoga drugoga da traži riječ. Mislim da će nam ova iskustva iz Finske svakako biti korisna u svakodnevnom radu. Sve to je bilo vrlo zanimljivo. Posebice ono što se tiče odnosa između Finske i Ruske. I sve ono što Finska radi u ovom području, te sve što rade a što je povezano sa cjelokupnom Baltičkom regijom. To putovanje je bilo kratko, ali vidjeli smo da je Finska država koja je bogata i vodom. I vidjeli smo da mogu proizvoditi također i mlijeko i mliječne proizvode. zahvaljujući povoljnim uvjetima. Imali smo isto tako još članova u našoj delegaciji, bio jedan e, zastupnik iz Grčke tamo i iz drugih različitih država i mislim da je to možda bilo korisno i za e, poboljšanje grčko-finskih odnosa. Još jednom bih htio vama zahvaliti gospođi Katajnen i e, jednom od vaših asistenata. Bili ste izuzetno aktivni, dobro ste se brinuli za nas tijekom putovanja u Finskoj i stoga želim zahvaliti vama, ali i svima drugima. I možda možete prenijeti naše zahvale i svima drugima koji su pomogli u pripremi putovanja. S ovim onda možemo zaključiti ovu točku na dnevnom redu. Zahvaljujem još jednom gospođi Katajnen. Što znači, dame i gospodo, da smo zaključili sa ovim dijelom sastanka odbora. Brzo smo prošli kroz prvih nekoliko točaka jer smo bili jako disciplinirani tijekom e, dijela sa glasovanjem. Tako da smo već sada zaključili sa ovim prvim dijelom sastanka. Imamo dosta točaka na dnevnom redu za sastanak koordinatora i stoga bih vas zamolio da možda dođete na sastanak koordinatora 15 minuta ranije nego što je predviđeno. Imamo mnogo toga na dnevnom redu. Ne znam hoće li to biti moguće. Dakle, počela bih onda u 10.45 ako je to moguće. Do tada imamo stanku, a onda popodne se sastavimo u 14.30 jer imamo sastanak sa povjerenikom. I stoga vas molim da budete točno ovdje u 14.30. kako bi onda ovdje imali već mnogo e, prisutnih e, osoba u trenutku kada dođe povjerenik. Imat ćemo dakle sada stanku do sastanka koordinatora. I sada smo zaključili sa ovim otvorenim dijelom sastanka te se ponovno nalazimo popodne